E, srdačno vas pozdravljam ovdje, a pozdravljam i e, predsjednika Zemana u Europskom parlamentu. Velika nam je čast što vas možemo ovdje pozdraviti. E, vi ste nastupili na dužnost s jednim ciljem, a to je cilj da se češki angažman u Europskoj uniji ojača Češka e, treba biti u središtu europske e, politike i na tome vam zahvaljujemo, veselimo se na vaš e, govor. Izvolite, imate riječ.